dnevni red je objavljen, te također se može e, dobiti uvid e, u e, dnevni red i na strancama Europskog parlamenta. Ovime zatvaram zasjedanje. Hvala vam lijepa.